filharmonijski orkestar iz Strasburga koju vodi gospodin Remi Abram. Grazie maestro, grazie. Hvala maestru i hvala cijelom orkestru. Podsjećam vas da prema članku 14 stavak 2 poslovnika tijekom predsjedanja odlazećeg predsjednika ne, može, ne mogu se voditi rasprave koje se ne tiču odabira predsjednika ili provjere valjanosti mandata. Svi akti koji se tiču odabira